Otvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo sada na izvješće kolege Lamasua, provedba odredba ugovora u pogledu pojačane suradnje. Najprije glasujemo o amandmanu 2 poimenično, tko je za... E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman broj 3. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 12. E, odlomak prvobitnog teksta u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, e, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se članak 16. prvobitnog teksta poimenično otvaram glasovanje. Zatvara glasovanje. Usvaja se e, članak 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 20 prvobitnog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 36. amandman četvrti poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Članak 36. prvobitni tekst poimenično glasovanje. Tko je za? proste, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava C, amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prvobitni tekst uvodne izjave C u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se poimenično glasovanje u drugom dijelu otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se a sada glasujemo o rezoluciji u cijelosti poimenično glasovanje molim vas glasujte otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se i sada možemo kratko dati riječi zastupniku Lamasuru. Izvolite. Hvala vam predsjednice. Htio bih eh, zahvaliti većini kolega koji su glasovali za ovo izvješće. Iznimno sam zatražio riječ, budući da je riječ o posljednjem izvješću koje imam čast predstaviti na plenarnoj sjednici nakon 27 godina koliko sam proveo u Europskom parlamentu. Hvala vam, dragi kolege. Hvala. Ali morat ću vas kazniti. Izgovorit ću još dvije dodatne rečenice. 1989. godine ušao sam u Europski parlament. To je bio politički forum koji se ograničavao na jedan dio Europe zapadno od željezne zavijese. Parlament koji ću za nekoliko tjedana napustiti je istinski parlament koji je doista europski koji ima zakonodavne ovlasti. Želio bih zahvaliti svim kolegama, krenut ću od svoga kluba, ali želim zahvaliti i svim suradnicima u parlamentu, suradnicima iz parlamenta našim kolegama želim svima zahvaliti na zajedničkoj suradnji. Zahvaljujući vama, dragi kolege, naučio sam da uzajamno poštivanje, međusobno slušanje, potraga za kompromisom, dijalog i potraga za zajedničkim interesom daju bolje rezultate od sustavnog suprotstavljanja koji je prečesto karakteristika rasprava u nacionalnim parlamentima. Dobar dio naših nacionalnih parlamenata kao i onaj sa druge strane Atlantika mogli bi mnogo toga naučiti od Europskog parlamenta. Ja sam i dalje skroman ali ponosan što sam dao svoj doprinos jednoj političkoj izgradnji koja će zaovijek obilježiti povijest našeg kontinenta. U budućem parlamentarnom sazivu u čijem sastavu neću biti, želio bih da većina onih koji budu zastupnici budu složni kako bismo prilagodili Europsku uniju izazovima novog stoljeća. Hvala još put. Colleague Lamassur, you have felt the undivided Poštovani kolega, dobili ste nepodijeljenu potporu e, za poruku koju ste nam upravo iznijeli i za vaš rad u proteklih gotovo 30 godina i e, ovaj dom želi vam sve najbolje u vašim budućim nastojanjima. A sada idemo na izvješće gospođe Breso Riječ je o provedbi odredbi ugovora o ovlastima parlamenta za politički nadzor nad komisijom. Glasujemo o članku četvrtom, amandman 2, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se prvobitni tekst članka četvrtog, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje odbija se. Članak 8. amandman treći, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. Odbija se. Prvobitni tekst e, članka 8. poimenično glasovanje, otvoren glasovanje, zatvoren glasovanje. Usvaja se. Članak 10. amandman četvrti. Tko je za? tko je za? Još jednom. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prvobitni tekst članka 10. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se.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 Članak 26. amandman 5. Poimenično glasovanje. Tko je za? E, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Članak 28. Prvobitni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon članka 36. amandman 1. Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. Uvodna izjava J, prvobitni tekst, poimenično glasovanje otvaram, zatvaram. Usvaja se uvodna izjava K, prvobitni tekst, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se i sada glasujemo o rezoluciji u cijelosti, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Idemo sada na izvješće kolegice Spinelli o provedbi povelja Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru Europske unije. E, članak drugi, amandman tri. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Nakon članka drugog, amandman 8, poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanjem. Odbija se nakon članka 8. amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 9. amandman 5. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Nakon članka 9. amandman 9. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se nakon članka 10. amandman 10. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Nakon članka 14. amandman 6. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se nakon članka 17. amandman 11. poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 21. amandman 7. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se nakon članka 21. amandman 12. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbija se nakon članka 26. amandman 13. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 14 poimenično i to je poslije članka 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Nakon članka 27. amandman 1 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se nakon članka 28. E, amandman 2. E, odbijam glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram, odbije. Nakon 28. amandman 15. u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio amandmana 15 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Članak 32, amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nakon članka 41, amandman 17. Poimenično otvaram glasovanje.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 I sada ćemo glasovati o rezoluciji u cijelosti, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na sljedeću temu, a to je izvješće kolege Rangela Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana, to je prijedlog za statut Europskog ombudsmana. Članak prvi, stavak treći, amandman treći, otvaram, zatvaram, odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 2. stavak 7. Amandman 4. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 25. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 5. Tko je, e, oprostite, poimenično otvoran glasovanje. Zatvara glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? protiv suzdržani provjerit ćemo amandman 19 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se dolazimo do amandmana broj 6 tko je za protiv suzdržani odbija se amandman 26 poimenično otvaram glasovanje Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 28. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Poimenično glasovanje. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. se ne razmatra. Amandman 8. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 30 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti? Nema suglasnosti pa ćemo provjeriti. Amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne mogu reći. Molim vas, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.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 usvaja se amandman 33 tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 9 poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se amandman 10 kako je izmijenjen otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se amandman 11 poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se amandman 13 poimenično otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se amandman 34 tko je za protiv suzdržani odbija se amandmani 14 i 35 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbio se amandman 21 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, Molim vas da provjerimo drugi dio amandmana 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 15. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 16. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman e, prvi u izmijenjenom obliku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali molim vas da provjerimo. Amandman prvi u izmijenjenom obliku. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2 u izmijenjenom obliku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada ćemo glasovati o prijedlogu e, uredbe. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Dakle, ovo je jedinstven akt do kojega je izradio parlament, a sada idemo glasovati o rezoluciji u cijelosti. Poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. Sljedeće je izvješće kolege Foxa, sveobuhvatna europska industrijska politika u umjetnoj inteligenciji i robotici. Imamo e, samo glasovanje o rezoluciji u cijelosti poimenično. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim izvješće e, kolege Gütelanda o održivoj uporabi pesticida, amandman 34, tko je za?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 Usvaja se. Stavak 7. prvobitnog teksta u dva dijela. Tko e, je za prvi dio protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 6. U dva dijela. Prvi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio amandmana 6 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 16 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se amandman 36 tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 7 u dva dijela, prvi dio poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio amandmana 7 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman prvi poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prvo bitni tekst u dva dijela. E, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se E, članak 18. prvobitni tekst poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se članak 19. E, prvobitni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Članak 22. prvobitni tekst poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Nakon članka 24. amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prvobitni tekst članka 25. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se drugi dio članka 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 18. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman broj 2. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 19. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9 poimenično u dva dijela. Prvi dio otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se drugi dio amandmana 9 poimenično otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 20D poimenično otvoran glasovanje. zatvoran glasovanje. Odbija se. Članak 48. u dva dijela. Prvi dio poimenično. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 21D. Poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se idemo na amandman 22 tko je za protiv suzdržani mislim da se odbija ali provjerit ćemo amandman 22 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se e, članak 55 tko je za protiv suzdržani, usvaja se. E, članak 58. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 23 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 44 poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 Odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za amandman četvrti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman 27. Poimenično Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40, dobro, amandman 10, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 48, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28, tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo, molim vas. Otvaram glasovanje. Amandman 28 je u pitanju. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i to velikom većinom. Amandman 29. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 13. Ko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. Amandman 14 tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas provjerit ćemo amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 15 poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 26 poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se uvodna izjava D, prvobitni tekst poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada ćemo glasovati o rezoluciji u cijelosti poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sada prelazimo na posljednje izvješće, to je izvješće kolege Beleta, provedba direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Molim vas, imamo još jedno glasovanje. Stavak sedmi u dva dijela. Prvi dio, tko je za, tko je protiv, imali suzdržanih, usvaja se. Tko je za drugi dio? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Zatim imamo uvodnu izjavu M za, protiv, imali suzdržanih? Usvaja se. I sada ćemo glasovati o tekstu u cjelini i to poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. And <laughs> Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepo. Želim svima ugodno poslijepodne. Uh, Sada ćemo krenuti s obrazloženjem glasovanja, pa vas lijepo molim da u tišini napustite vijećnicu. A odmah ću dati riječ trima kolegama koji su željeli uzeti riječ vezano uz sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Côte d'Ivoire i Europske unije. wait for seconds, but no more. Pričekat ćemo trideset sekundi, ali ne više od toga. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Prelazimo na obrazloženja glasovanja. E, dakle, sada ću dati riječ kolegama koji su zatražili da uzmu riječ vezano uz sporazum o partnerstvu u ribarstvu između kod i Europske unije kolege Ferreira. Prvo će dobiti riječ kolegica Aguilera Garcia na samo jednu minutu i moram vam reći da ću se strogo držati zadanog vremena. Izvolite. Hvala. Hvala vam predsjednice. Ja bih e, željela objasniti zašto sam glasovala za ovaj sporazum, sporazumi o ribarstvu. Svi su važni za europsku flotu i za zemlje partnere. Što se tiče ovog konkretnog sporazuma s jednom malom zemljom, kod d'Ivoire, koja ima samo 20 milijuna stanovnika i 60 različitih e, nacionalnosti, oni su prošli kroz jedno vrlo burno razdoblje, imali su građanski rat koji je zapravo povećao njihove velike društvene nejednakosti. Premda oni nemaju veliku ribarsku flotu, mislim da na ovaj način možemo iskazati svoju solidarnost eh, prema toj zemlji. Što se tiče lova na tunu, to je sektor koji će imati posebno koristi od ovoga sporazuma i mislim da će to biti pozitivno za obje strane. Hvala vam. Hvala sada. Riječ ima kolega Hanan na jednu minutu. Hvala vam, potpredsjednice. Kod je imala dosta burno razdoblje zbog zbrke oko zastava. Dobili su e, jedan tweet Njemačkog ministarstva vanjskog poslova kojim je iskazana solidarnost e, vezano uz irsku granicu. Mi smo svi glasovali na desecima takvih sporazuma o ribarstvu s afričkim zemljama i ja sam već u više navrata rekao da nas je prekomjerni izlov ribe u e, Europi doveo do toga da smo u poziciji da moramo sklapati takve sporazume. Međutim, kako ovdje postupamo prema afričkom kontinentu kao prema svojevrsnoj ekonomskoj koloniji koja, nas opskrbljuje sirovinama. Mi možemo e, izvoziti, e, iz Afrike se mogu izvoziti zrna kave, ali ne i mljevena kava. Isto tako može se izvoziti kakaovac, ali ne i kakao. Tako da to zapravo e, održava situaciju u kojoj su ljudi i dalje siromašni. Mislim da bi najbolje od svega bilo da odustanemo od zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam kolega Hanan. Sljedeći govornik je kolega Kelly. Izvolite. Pa ja bih želio istaknuti e, prilike koje ovaj sporazum nudi Europskoj uniji i činjenicu da na taj način možemo održivo upravljati ribljim resursima. Održivost je ključni element naše ribarstvene politike, zato mi je drago što je potpisan ovaj sporazum i što se ovdje stavlja naglasak na prioritete. To je važan korak prema održivom razvoju plavog gospodarstva i drago mi je što će Europska unija putem ovoga sporazuma morati podržavati takav razvoj. Također mi je drago da ovaj sporazum pruža prilike za obje strane za eksploataciju prekomjernih ribljih resursa od strane ribara iz Europske unije. Istovremeno to korištenje resursa provodit će se na jedan ekološki osjetljiv način. To je naš prioritet, zaštita pomorskog ekosustava je od interesa za sve. Čestitam izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni na dobro odrađenom zadatku. Hvala. Hvala vam kolega Kelly. Sada prelazimo na sljedeće izvješće kolega Rejre na istu temu. Dajem ponovno riječ kolegi Hananu. Voimme jättää tämän sopimuksen ja siirtyä... Kolega Hanan je, nažalost, napustio vječnicu, tako da možemo zaključiti raspravu o ovom izvješću. Sada prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće kolege Salafranke pod nazivom Program Europske unije za borbu protiv prijevara. Kolega Zdrojevski će prvi uzeti riječ. Hvala vam lijepo za vrijeme rasprave koja je bila vrlo kratka. Nisam dobio priliku da objasnim svoje stajalište o ovoj temi. Mislim da je ovo doista jedan od najvažnijih aspekata eh, ovoga izvješća i mislim da će nam to omogućiti da ne povećavamo birokraciju nego da stvorimo mehanizme pomoću kojih ćemo na vrlo jednostavan način eh, stati na kraj prijevarama. Želim također istaknuti da je potpora za ovo izvješće bila vrlo visoka između ostalog zato što smo uspjeli usvojiti brojne amandmane kojima smo naprijedili izvorni tekst i na tome zahvaljujem izvjestitelju. Hvala vam kolega Zdrojevski. Sljedeći govornik je zastupnik Marijas. Izvolite. Hvala lijepo. Prijevare su problem kojim bismo se trebali intenzivnije pozabaviti. Međutim, ja bih ovdje želio istaknuti činjenicu da neki poljoprivredni proizvodi poput mlijeka se uvoze iz Albanije u Grčku i zatim se označavaju kao grčki proizvodi. To vrijedi i za neke druge proizvode kao što je meso koje dolazi iz Skopja i koje se onda označava kao da je proizvedeno u Grčkoj. Dakle, to je jedna jedan poseban oblik e, prijevare i mislim da e, se moramo tome suprotstaviti na odlučan način. To je dužnost Europske komisije. Trebaju nam neke konkretne mjere kao i sankcije u odnosu na te dvije susjedne zemlje a u okviru predpristupne politike Europske unije. Moramo poduzeti neke mjere kako bismo riješili taj problem. Kiitos kolega Marija äh, Ja näen, E, kolega Hanan. Hvala vam kolega Marija. Vidim da se da je kolega Hanan odlučio skratiti ovaj dio sastanka, budući da je napustio vječnicu, pa prelazim odmah na gospodina Mamikinsa kojemu dajem riječ. Dragi kolege, u nedavnom izvješću Revizorskog suda pojavljuju se alarmantne brojke. 2017. godine 319 milijuna eura je pronevjereno, ali samo 15% je zapravo povraćeno. E, također je došlo do zlouporeba nekih e, sredstava od strane političara Europske unije, a u nekim slučajevima je to bilo u sektoru poljoprivrede. Na taj način se ugrožava vjerodostojnost Europske unije s obzirom da ne postoji stvarni europski mehanizam za otkrivanje prijevara. Dragi kolege, ako se želimo boriti protiv takvog kriminala, ne možemo se u potpunosti oslanjati na nacionalne vlasti, budući da su ponekad i pojedini njihovi predstavnici uključeni u tu prijevaru. Ja pozdravljam amandmane u izvješću gospodina Salafranke, e, gdje se stavlja naglasak na dobru suradnju među nadležnim tijelama Eurojust, Europol, e, zatim Ured Europskog javnog tužitelja i slično. Hvala vam, kolega Mamikins. I sada dajem riječ kolegi Pospišilu. Hvala predsjednice. Ja sam glasovao za ovo izvješće. Želim zahvaliti parlamentu što je usvojio amandmane koji omogućuju da se poboljša izvorni tekst. Borba protiv gospodarskog kriminaliteta je doista nešto što zadire u financijske interese Europske unije. Nažalost, o tome se ne pridaje jednako revna pozornost u svim državama članicama, tako da je logično da Europski parlament i europske institucije imaju interes u tome da e, se detektira prijevara protiv financijskih interesa Europske unije, mora se provesti jedna učinkovita istraga u to i ovaj program tome doprinosi, dakle bolje financiranje upravnih i policijskih tijela, omogućit će da budu dovoljno dobro opremljena za e, provođenje istraga o prijevarama. Zato pozdravljamo ovo izvješće. Nadam se da će u buduće statistički pokazatelji biti pozitivniji. Hvala vam kolega. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. To je izvješće zastupnika Kadeka, višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Riječ ima zastupnik Matthews. Hvala vam predsjednice. Bilo mi je izuzetno drago glasovati za ovo izvješće kojim se mijenja način na koji se kontrolira ribarstvo u zapadnim vodama. Mislim da svi prepoznaju da je zajednička ribarstvena politika posljednjih godina doista izazvala katastrofalne posljedice na taj sektor, dovela je do nezaposlenosti, do smanjenja stokova. Ako se kontrola prebaci na regionalnu razinu, mislim da je to pravi pristup i drago mi je da se to vidi i u zapadnim vodama. Naši ribari iz Velike Britanije su vrlo aktivni u tom dijelu mora. Šteta je što Europska unija ne može samu sebe prisiliti da vrši kontrolu nad ribarstvom, odnosno da to stavi, e, da, tu nadležnost prebaci na e, nacionalnu razinu jer je to razina koja razumije ribarstvo i koja ima interes u tome da ribarstvo bude održivo i nadam se da ćemo u najmanju ruku mi u Velikoj Britaniji to postići nakon Brexita. I sada dajem riječ kolegice Aguileri Garciji. Hvala vam predsjednice. Ako tu postoji jedan pozitivni aspekt, naime ima ih više, ali jedan od pozitivnih aspekata jest upravo taj što ćemo ovo usvojiti prije Brexita. Zapadne vode u Atlantskom moru e, će imati višegodišnji plan upravljanja koji ćemo osvojiti prije Brexita. Mislim da je to dobro jer se na taj način stvara stabilniji okvir za ribarstvo u zapadnim vodama. Inicijalno bismo mi bili zagovarali podjelu na sjever i jug, međutim na ovaj način će se povećati stabilnost za sektor ribarstva. Govorimo o više od 4000 e, ribarskih plovila, dakle to je prilično velik sektor. Bilo bi mi drago da ima više ograničenja što se tiče rekreacijskog ribolova u odnosu na profesionalni ribolov, ali mislim da je ovo ipak pozitivan ishod zajedničke ribarstvene politike. Mislim da će ovaj plan biti vrlo dobar za budućnost ribarstva u Atlantskom moru. Hvala vam. Sada dajem riječ Sean Kellyu. Hvala vam predsjednice. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato što vjerujem da je to jedan kvalitetan kompromis i da će pomoći našim ribarima koji love ribu u tim vodama kako bi oni mogli nastaviti sa svojom djelatnošću, a istovremeno je to odrađeno na način da se zaštiti i okoliš, što je izuzetno važno ne možemo izloviti svu ribu u moru jer u protivnom neće više biti ribe za buduće naraštaje neće više biti niti ribara tako da smatram da je ovo kvalitetan kompromis i to bih želio ovom prilikom pozdraviti isto tako pozdravljam i donošenje ovoga sporazuma eh, koji je i u interesu ljudi koji se bave rekreacijskim ribolovom mislim da će ovaj tekst pomoći i tim ljudima i pomoći će također i turizmu, dakle ljudima koji se bave ribolovom u sklopu turizma. Hvala vam. Hvala vam kolega Kelly. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. Kolegica Gardini o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Ovdje imamo dva javljanja za riječ. Najprije dajem riječ kolegi Maulu. Hvala vam predsjednice. Mislim da je iznimno važno da se ovdje istakne jedan aspekt a to je činjenica da se mora uzeti u obzir osjetljiv položaj u kojem se nalazi romsko stanovništvo. U Europi inače bilježimo vrlo visoke stope nezaposlenosti u zemljama sredozemlja, to posebno vrijedi za Italiju i nalazimo se u situaciji kada bi se doista mogao dogoditi stvarni društveni prevrat. Mislim da se nalazimo u jednom osjetljivom povijesnom trenutku u Europi i zato bismo trebali sve napore usmjeriti prema onima koji predstavljaju Europsku uniju i nacionalni identitet. Nadam se da i ćemo krenuti pravim smjerom zaštita manjina e, ponekad se pretjeruje sa zaštitom prava manjina na našem kontinentu da kako oni imaju pravo na dostojanstvo ali moraju isto tako biti dobro integrirani u društvo e, velik broj pripadnika nacionalnih manjina zapravo žele samo pomoći ništa drugo hvala kolega maulu a sada riječ ima kolega marijas hvala Mehanizam Unije za civilnu zaštitu jest e, vrlo važan. Naime, Europska unija, posebno zemlje na jugu Europe, imale su mnogo poteškoća sa prirodnim nepogodama. Mi smo u Grčkoj imali poplave na Atici, zatim je bilo šumskih požara, isto tako u istom području. E, više od stotinu ljudi je smrtno stradalo u tim nepogodama. Ljudi E, kojima su izgorjeli domovi još nisu dobili kompenz naknadu štete. Naime, država bi trebala nešto poduzeti i tek treba isplatiti naknadu štete tim ljudima. Nadalje, trebalo bi također unijeti neke izmjene u funkcioniranje fonda solidarnosti. Trebali bismo biti mnogo fleksibilniji što se tiče kriterija za isplatu tih e, kompenzacija. Ymmärrän, ähm, että meillä on nyt vielä yksi Hvala. E, koliko shvaćam, imamo još jedno javljanje za riječ. Kolega Parija. Hvala. Ja sam glasovao za ovo izvješće jer smatram da Europska unija treba poduzeti više što se tiče e, mogućnosti odgovora na humanitarne krize. Mislim da je važno uložiti napore u taj segment i mislim da sada dolazimo do jedne ključne faze kada je riječ o provedbi toga plana. Iz tog razloga ovome pitanju treba pristupiti ozbiljnije, potrebna je snažnija suradnja među državama članicama i moramo prepoznati činjenicu da će mehanizam Unije za civilnu zaštitu unaprijediti osjećaj solidarnosti na razini Europske unije. Važno je spomenuti i ulogu zajedničke strategije mislim da nam to može pomoći da se bolje nosimo sa izazovima koji su pred nama poput klimatskih promjena. Moramo poduzeti više i bolje e, kako bismo osigurali e, provedbu onih mehanizama kojima već raspolažemo. Hvala vam, kolega. I sada riječ, e, sada naime imamo sljedeće izvješće, izvješće Bonafem, minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode. Kolega Šoltes ima prvi riječ. Hvala vam. Mislim da moramo istaknuti da su e, vodni resursi doista pod velikim pritiskom na čitavom teritoriju Europske unije. Iz tog razloga je važno da budemo svjesni što činimo. Voda također može biti veliki problem za e, budući budućnost Europske unije i Europe. Iz tog razloga moramo e, razmisliti o ponovnoj uporabi vode Dakle, riječ je o pročišćenim otpadnim vodama. Zato je da kako potrebna odgovarajuća infrastruktura, kao što su pogoni za pročišćavanje, a to će se odraziti i na poljoprivredu i to na nekoliko razina. Na taj način će se ponovno moći koristiti ova voda i u prirodu će se moći ponovno uvesti neke kulture. Dakle, ono što je ovdje važno jest ponovna uporaba u poljoprivredi, a trebamo isto tako voditi računa o zaštiti okoliša. Hvala. Kolega Strojevski ima riječ. Hvala. Osobno sam bio predsjednik grada Vroclava e, više od, duže od 11 godina, tako da mi je dobro poznat ovaj problem. A ovo želim spomenuti jer se u ovom izvješću pojavljuje jedan vrlo značajan novitet. Naime, izvjestiteljica se složila s time da se ova voda ponovno koristi uglavnom u poljoprivredne svrhe, ali se govori također i o korištenju komunalnih otpadnih voda.